gospodina Kosa o provedbi multimodalnih integriranih sustava izdavanja putnih i zrakoplovnih karata u Europi. Gospodin Koh imate riječ. Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, kako ću najbolje doći od Weimara do Lisabona? Unatoč internetu to još uvijek ni dalje nije jednostavno pitanje na koje bi danas trebali odgovoriti. Jer potrebe putnika su vrlo različite. Neki žele doći i stići što prije, drugi žele putovati održivo, Treći su kao turisti zainteresirani za sve atrakcije i sve što vrijedi vidjeti. Postojeće servisi za putovanja i putničke agencije daju uglavnom vrlo ograničen izbor ono kako se može putovati i koji se uglavnom odnose na vrlo ograničen broj zemalja ili čak samo na jednu zemlju. Prema tome, a, situacija nije jednostavna. A Zbog toga, nažalost, i građani najčešće opet posežu za vlastitim autom da bi bili slobodniji, mobilniji, time se najviše vole kružiti. Ono što mi želimo napraviti je i napraviti jedan multimodalni integrirani sustav izdavanja putnih i zrakoplovnih karata i ne samo jedne zemlje nego kompletno Europskoj uniji, a ako treba i za putovanja izvan naše Europske unije. Međutim, ima puno prepreka na tom našem putu da dođemo do tog multimodalnog integriranog sustava izdavanja putnih karata. Putnici moraju dobiti vrlo opsežne informacije koje će nam omogućiti pravi izbor između različitih modusa načina prometa. Pošteni pristup u um, putnim informacijama u real time je prvi važni korak na tom putu. Pritom, naravno, treba voditi računa o posebno o starijim ljudima, krhkim osobama ili invalidnim ljudima. Lokalne i regionalne vlasti moraju biti svjesne svoje važne uloge u prvom dijelu jednog putovanja, dakle onom dijelu od kućnog praga do prvog, e, prvog sredstva prometa. Jer bez naravno gradske mreže prometa ništa neće ići. To je prvi korak za koji su vlasti odgovorni. Osim toga moramo imati jasna prava i jasni kompletan pravni okvir za sva multimodalna putovanja koji danas uopće ne postoje. Zbog te pravne nesigurnosti je još uvijek neprivlačan put putovanja različitim modusima prometa, različitim vrstama. Mi moramo upravo te multimodalnosti E, omogućiti i ljudima učiniti privlačnim zato što će nam to pomoći kod energetske učinkovitosti, veće ekonomičnosti, održivosti Europe, ali i turizmu Europe. Zbog toga očekujemo da komisija učini više, koja je do sada već napravila nešto što se prvo koraka tiče. Što se tiče ispostavljanja tih karata, to mislimo da komisija treba samom sektoru prepustiti da nađe prava rješenja. Međutim, ako do 2020. ne budu bili razaznatljivi bitni napreci, onda će morati zakonodavni aparat opet stupiti na snagu. Isto prije i za vrijeme puta putnicima se mora dati kao što smo već rekli stalni pristup u real time u svim informacijama pogotovo alternativnim mogućnostima putovanja i eventualnim barijerama ili smetnjama tijekom njihovog putovanja. Pritom treba jako voditi računa o zaštiti osobnih podataka. Na kraju ovog svega želim se zahvaliti svim izvjestiteljima i Sjene koji su nam omogućili široku suradnju kako bi imali što bolje prijedloge za poboljšanje te situacije koje danas želimo upravo dati komisiji da se s tim više pozabavi. E, nadam se da ćemo, naš, naići na potporu i da će svi glasovati za na plenarnoj sjednici za naš prijedlog rezolucije i hvala još jedan put svima suradnicima. Hvala sad gospodin Frunzulica. Hvala, It important Jako je važno da pozovemo države članice da e, podijele vremenske rokove i informacije u razvijanju ovih intermodalnih sustava izdavanja karata. Pružatelji usluga trebaju se nadograditi na postojeće sinergije i bliskije surađivati pri omogućavanju multimodalnih e, putovanja. E, komisija bi trebala pojačati napore i ako ne bude nikakvog bitnog napretka do 2020. mi ćemo pozvati na zakonodavne aktivnosti. E, ažurirani e, sustavi nacionalnih redova vožnje i ostalih sustava trebali bi biti na temelju e, i trebali bi biti povezani sa svim lokalnim podacima i trebali bi biti dostupni svim potrošačima i putnicima. Hvala gospodin Marijas. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Unapređenje evropskog prometa mora se temeljiti na interesima putnika, kao što stoji u ovom izvješću. Pružanje poznanih informacija je upravo put u tom smjeru. Međutim, kako bismo imali jedan e, sustav multimodalnog izdavanja putnih i zrakoplovnih karata, taj sustav mora biti konkurentni u prometnom sustavu. Sustav rezervacije i kupnje na internetu treba pojednostavniti e, kako bi ga mogle koristiti sve kategorije korisnika, a uključujući i starije osobe. Trebalo bi također predvidjeti i posebne mogućnosti za osobe s invaliditetom. Što se tiče turizma, e, ovaj sektor izdavanja putnih karata trebao bi biti na raspolaganju na svim službenim jezicima Europske unije i trebale bi biti predviđene posebne cijene za obitelji s velikim brojem djece. Nadalje treba uzeti u obzir paket aranžmane kako bi se provukao velik broj turista. Hvala.

Hvala lijepo. Izvjestitelj je e, spomenuo e, izbor toga da se putuje automobilom. Ja bih samo htio spomenuti da je to, da se radi više o potrebi nego o izboru, jer ja i sam moram putovati 35 e, do 40 minuta na posao i to bi možda javnim prijevozom trebalo 4-5 sati, dakle moram stići na vrijeme. Dakle, za mnoga je i to nešto o čemu se trebamo, o čemu trebamo razgovarati. Tako da, kada, pogotovo pa kada govorimo o pristupu um, mrkve batine. Što se tiče prekogranične suradnje, to je sjajno za države koje dijele e, kopnenu granicu i u kojima se ljudi dnevno kreću iz jedne države u druge. Njima bi to puno pomoglo. Međutim, e, molim vas da upamtite da Ujedinjena Kraljevina je za praktički otok. Dakle, administrativni troškovi ovakvog neštog i te harmonizacije bi vjerovatno bili puno veći nego koristi za Ujedinjenu Kraljevinu. <laughs> I gospodin Jakov. Merci beaucoup, madame la Hvala lijepo. Poštovana gospođo povjerenice, e, znam da vam posao nije laki i hvala vam što ste nam se priključili evo, ovako kasno doba

Madame Bulc, même tardivement, nous sommes ravis de vous accueillir. Gospođo Bulc, čak i ako kasno nam je drago da vam možemo dati riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici komisije. Želi zahvaliti gospodinu Kohu kao i e, članovima odbora TRAN na izvrsnom radu na ovom izvješću, posebno zato što naglašava koliko je, su važne informacije i usluge multimodalnom sustavu za sve naše građane u Europskoj uniji. Mi se isto tako u potpunosti slažemo da se stavi naglasak na krajnjeg korisnika i e, pogodnosti koje to može zazvati u društvu. To je isto tako u skladu sa digitalnom agendom, e, agendom o digitalnom jedinstvenom tržištu koje promiče komisija. Trebaju nam sve informacije o ključnim prometnim ciljevima kao što je smanjenje E, utjecaja na okoliš, povećanje sigurnosti kao i unapređenje konkurentnosti europskog prometnog sektora što može promicati zapošljavanje i gospodarski rast. Postizanje svih ovih ciljeva mora biti sukladno sa e, povećanom mobilnošću društva, posebno e, gradskim prometom. Očekivane društvene koristi od ovih usluga multimodalnog integriranog sustava jest bolja integracija i veća fleksibilnost u slučaju poremeća. U konačnici ove informacije mogu doprinijeti povećanju učinkovitosti u ukupnom upravljanju sustava prometom, e, što e, vrijedi za putnike i za teretni promet. Za ove usluge kvaliteta podataka je ključna zato što omogućuje predviđanje točnih i cilovitih informacija koje se mogu prenijeti korisnicima. E, uspostava okvira posebno u području izdavanja karata, je područje u kojem je komisija već poduzela brojne mjere. E, tržište koje oblik, se oblikuje za e, građane trebalo bi e, pružati pouzdane informacije o različitim mogućnostima prijevoza, što ne smije biti ni na koji način pod utjecajem komercijalnih utjecaja, niti se smije ograničiti ovisno o geografskoj, geografskom položaju putnika. Isto tako treba e, obeshrabrivati nepoštenu konkurenciju. Što se tiče podataka vezano uz e, infrastrukturu, mehanizmi između privatnih e, i javnih službi se također provode u državama članica, međutim ne vrijedi, isto ne vrijedi za informacije o putovanjima. E, kvalitetni podaci o multimodalnim e, integriranim sustavima za sada još uvijek nisu na raspolaganju, isto tako niti redovi vožnje u različitim vrstama prometnih sustava je nešto što je parlament također definirao kao prioritet. Ovo je prilika za komisiju da promiče e, pravedno pristup e, informacijama što je u skladu sa postojećim inicijativama. Po definiciji to je kamen temeljac za zdravo temelj za kvalitetne usluge i e, jednake uvjete poslovanja među pružateljima usluga. Komisija pozdravlja mjere država članica kojima je cilj poboljšati interoperabilnost sustava izdavanja karata i preko granica kao inicijative javnog sektora koje omogućuju dionicima da pruže, da, e, da dijele prilike na tržištu e, kao što su online usluge kao i usluge u željezničkom prometu. Želim naglasiti da se komisija potpunosti slaže s ocjenom parlamenta da pružanje informacija treba biti prilagođeno potrebama svih putnika, što uključuje i osobe sa ograničenom pokretljivošću. Još e, jedna, e, jedno važno pitanje e, tiče se pošteno i nediskriminirajućeg pristupa tržištu kao i prava, e, zaštitu podataka krajnjih korisnika. To bi moglo koristiti e, pružanju boljih i kvalitetnijih usluga. I na kraju prava putnika u multimodalnom kontekstu. Komisija trenutno radi na tom pitanju. Pripremamo studiju utjecaja koja će e, razraditi različite opcije što će omogućiti da svi putnici mogu jednakopravno uživati u svojim pravima.